Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like first to... Dobar dan, dame i gospodo. Najprije želim pozdraviti naše stručnjake koje smo pozvali da nam održe predavanja. To su gospodin Bjorsen, gospodin Anjeli, gospodin Gjergev i gospodin Kapone. Još ćemo Eh, ih kasnije detaljno predstaviti prije eh, izlaganja. Ovo će se saslušanje usredotočiti na eh, pitanja pete generacije mobilnih mreža, koje također zovemo 5G, i nastojat ćemo odgovoriti na pitanje kako kombinacija različitih tehnologija, dakle senzora, malih ćelija, prostornih tehnologija te aplikacija umjetne inteligencije, zajedno stvaraju nove usluge koje će unaprijediti e, iskustvo korisnika. Zastupnici odbora ITRE koji su radili na 5G mreži kroz različite uredbe tokom godina su gospođo Pilar del Castillo Vera, Michael Boni, Mia Pella Kumpula Natri i Carlo Zorinjo. Obavještavam vas da smo ostavili za ovo saslušanje 2 sata i 30 minuta i molim e, izlagače da svoje predavanje održe u desetak minuta, a nakon toga će govoriti zastupnici. Također ih molimo da ograniče svoje govore ili svoja pitanja kako bismo onda ostavili našim gostima mogućnost da odgovore. A sada ću najprije dati riječ gospodinu e, Carlosu Zorinju e, kao kratak uvod. Izvolite, imate dvije minute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. I ja također pozdravljam naše goste e, na ovom važnom saslušanju. Naslov, konektivnost u digitalnoj budućnosti a ne digitalne budućnosti. To je vrlo važna razlika. Digitalna revolucija je i tehnološka revolucija, a mora je pratiti dosljedna politička vizija u skladu sa prioritetima Europske eh, unije. Znamo da smo u Europskoj uniji malo čekali eh, da krenemo, nismo ehm, namijenili proračunska sredstva za to područje, i volio bih čuti što naši gosti misle o našem odnosu sa SAD-om, Južnom Korejom, Japanom, Japanom Kinom. Je li ovaj spori start zapravo možda mogućnost? Da li je rješenje e, u kopiranju? To vjerojatno ne, ali sigurno od drugih zemalja članica možemo učiti kad govorimo o digitalnoj budućnosti, moramo imati kvalitetnu povezanost, moramo se usredotočiti na ljude, vrijednosti i etiku. Htio sam vam govoriti o dva važna programa. Nažalost, komisija nije uspjela usvojiti direktivu o e, snažnom pristupu e, uslugama. Nadamo se da će ta e, ambicija se realizirati kako bismo mogli nastaviti raditi na tome. Još bih spomenuo da višegodišnji financijski okvir da tu također nismo imali dosta sredstva za digitalnu Europu. Ja sam radio kao izvjestitelj na sjeni, u sjeni. S obzirom na važnost konkurentnosti u sljedećem desetljeću, očito je da nedostaje političke volje u Europi kako bi se za iskorištavanje digitalne transformacije. Zato me e, jako zanima što nam imate za reći danas. Hvala vam. Sad predlažem da podijelimo e, ovaj dio u dva, dakle ovu radionicu u dva dijela. No prije toga će nam se obratiti gospođa Del Castillo Vera. Ona je izvjestiteljica o izvješću za europski zakon zakonik o električnim, elektroničkim komunikacijama. Hvala svima, hvala i našim e, gostima što ste došli. Drago nam je da imamo priliku razmijeniti mišljenja sa vama. Kao prvo, kad govorimo o problemima konektivnosti, moramo reći sljedeće. To je kao prvo e, ključan preduvjet ako Europa želi biti društvo e, pete generacije. To će omogućiti i istraživanje, i čitav niz drugih aktivnosti koje će onda dovesti do brzog, sigurnog e, povezivanja na internet. No, svjesni smo da sa, u sadašnjoj situaciji Europa neće moći udovoljiti ciljevima ulaganja u e, kapacitete, u mreže visoke kapacitete o 2 do tri milijarde eura nam je potrebno i od toga dobar dio treba biti osiguran iz privatnog sektora. Zbog toga moramo osigurati sve mogućnosti koje nam nudi sektor prijenosa podataka, a mi moramo nastojati e, osmisliti poticaje za ovakva ulaganja. To je jedan od glavnih ciljeva naveden u e, zakoniku o elektroničkim komunikacijama. Moramo podaknuti ulaganje u e, visokokapacitatne mreže, a to ćemo osigurati kroz regulatorni okvir e, koji će poticati potrebna ulaganja. Novo zakonodavstvo podržava rješenja koje se temelje na tržišnim potrebama, e, potiče e, opremanje takvim mrežama, te potiče sporazume između operatera da postave visokokapacitetne mreže. Osim toga, Novi okvir će osigurati naprednu povezanost time što će se e, otvarati spektar, pojednostaviti će se e, regulatorne odredbe i sve će to doprinijeti stvaranju pete generacije mreža, dakle po 3,6 e, GHz i to prije kraja 2020. I na kraju želim reći da u Europi se nalazimo u jednoj jedinstvenoj situaciji. Prvi smo koji smo počeli raditi na digitalizaciji. Imamo tržište od 500 milijuna potrošača. Europa ima BDP koji spada unutar 23 svjetskih najviših BDP-a i imamo globalnu i konkurentnu industriju. Dakle, imamo zapravo sve uvjete kako bismo iskoristili sve ove mogućnosti. A konektivnost, to je povezanost, je ključna ako želimo postići potpuno digitalizaciju u Europi. Hvala vam, gospođo Pilar del Castillo. Rekli ste da nam to daje priliku da po prvi puta budemo prvi u svijetu. Ja sam cijeli život u IT industriji i ovo bi doista bio prvi put. Sada dolazimo do prvog dijela. Tu imamo dva govornika i nakon toga ćemo imati e, vrijeme za raspravu. Prvi je gospodin Kampone, on je profesor na tehničkom e, veleučilištu u Milanu i on će nam govoriti o budućnosti mreža pete generacije te o koristima i preprekama za te mjere. Gospodine Kapone, izvolite, imate 10 minuta. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedavajući, stvarno je velika čast što sam ovdje. U sljedećih nekoliko minuta ću pokušati odgovoriti na neke od pitanja koja su prema mojem mišljenju e, relevantna kad govorimo o IT-u. I naravno veselim se i vašim e, pitanjima kasnije. Krenimo od pitanja koje je vrlo općenito. Zašto je 5G mreža različita od drugih generacija i zašto nam je ona uopće bitna? Kao prvo, ja mislim da postoje tri glavne razlike. Pokušat ću ih e, ukratko objasniti. Evo, ova slika koju vidite, dakle, ovo je trokut i mislim da ona najbolje objašnjava što 5G mreža znači. Mm, tu se pokazuju mini aplikacije koje možete koristiti sa pet, e, mrežom 5G. No to je trokut, nije kvadrat i nije krug. I zato postoji jedan osnovni razlog. A osnovni razlog je taj što generacija, peta generacija mreža ne samo da će e, ubrzati e, stopu prenošenja podataka, već se bavi i drugim dimenzijama. Imamo s jedne strane latenciju i pouzdanost, a s druge strane imamo broj povezanih uređaja. Dakle, te tri točke predstavljaju E, kompromise koje moramo zadovoljiti zbog fizičkih prepreka. Dakle, ono najbitnije što želim ovdje staknuti jest da nove generacije 5G mreža mogu upravljati višestrukim radnim e, uvjetima i e, poslužiti čitav niz, zapravo veliki broj aplikacija. Drugi aspekt koji želim istaknuti je sljedeći. 5G će u potpunosti iskoristiti tehnologije virtualizacije. Te tehnologije omogućuju da se stvori čitav niz virtualnih mreža koje se mogu onda prilagoditi posebnim potrebama različitih aplikacija. Tako da možemo iskoristiti čitav niz funkcija koje mogu biti povezane ovisno o aplikacijama. Tako da druga velika razlika je ta da sa 5G mrežom imamo mrežu koja se može podijeliti u manje specijalizirane virtualne mreže i njima onda mogu upravljati novi igrači u tom području, novi dionici. Treća razlika je da će 5G e, mreža omogućiti potpuno korištenje mobile edge računarstva. Mm, to znači da će pristup mreži biti bliže krajnjim korisnicama. To zna znači da neće se tu osigurati samo kablovi za prijenos e, bitova, već platforme za usluge e, poslužitelja i za pružanje usluga. Tako da mreža 5G će transformirati mrežu u platformu koja će se moći programirati i koja će biti dostupna za aplikacije korisnika. To su eto glavne razlike. To su i glavni razlozi e, zbog kojih za mrežu 5G kod mreže 5G zapravo imamo čitav niz mogućnosti koje onda možemo nadograđivati. A moje drugo pitanje, zašto je za europsko digitalno gospodarstvo ključno iskoristiti mogućnosti koje nudi mreža 5G? Govorimo o digitalnoj transformaciji već nekoliko godina, no napredna povezanost koju nam mreža pete generacije nudi je ono što je nedostajalo do sada. Moramo imati infrastrukturu za tu e, naprednu povezanost jer to može promijeniti digitalnu, cijeli sektor digitalne povezivosti. To se može onda primijeniti na e, jako velik broj industrijskih sektora. Tako da možemo reći da 5G nosi tijelo mozgu umjetne inteligencije. I ako nemate instrumente za provedbu odluku, odluka u fizičkom svijetu, onda vam to neće biti osobito korisno. Tako da mreže pete generacije nude brojne mogućnosti za europsko digitalno gospodarstvo. Još jedan važan aspekt, dakle dostupnost e, te napredne mreže svugdje može smanjiti i prepreke za uvođenje inovativnih rješenja. I to je posebno važno kad razmišljate o malim tvrtkama ili o start-upovima, a to su sve tvrtke koje su jako važne za europsko gospodarstvo. Činjenica da postoji mreža koja se može koristiti umjesto da se stvara u trenutku kada je potrebna, mislim da je to vrlo važno za uvođenje i za širenje novih ideja na tržište. Baš kao i pametni telefoni. Oni su nam postali platforma prem, e, na kojima se razvilo tržište aplikacija. Isto tako, 5G može omogućiti razvoj, e, razvoj aplikacija koje će onda živjeti u fizičkom svijetu i za razliku od tradicionalnog e, interneta, 5G je zapravo više prisutan lokalno. A razlog tome je zbog aplikacija koje se mogu koristiti u mreži 5G i koje mogu e, služiti lokalnom tržištu i zbog toga je potrebno osloniti se na lokalne gospodarske ekosustave za stvaranje rješenja i proizvoda. Europsko gospodarstvo ima mogućnost zadržati većinu vrijednosti koja se stvara transformacijom pete generacije mobilnih mreža. Znate da je u proteklih nekoliko godina pokrenuto nekoliko testiranja peta generacije mreža diljem Europe. I sada, koje smo lekcije naučili iz tih e, testiranja? Ja osobno sudjelujem e, u testu u Milanu i e, kontakt sam osoba na veleučilištu u Milanu. Tamo provodimo taj pilot projekt sa Vodofonom i 28 partnera i 10 javnih tijela. Uložili smo više od 90 milijuna eura. Čet, imamo 41 slučaj korištenja u sedam sektora od, s vrlo velikom socijalnom važnošću. I vidi se kako se mijenja uloga e, operatera mreže i kako e, aplikacije mogu iskoristiti razno razne ideje i to samo zbog toga što se mogu osloniti na pouzdanu e, mrežu. No pitanje je, možemo li kroz ovaj pokus vidjeti koja je stvarna razlika između koristi u praksi i u i u teoriji. Mm, pa kao prvo, ništa nije besplatno. Koristi nisu besplatne. Ono što smo vidjeli iz ovih pokusa je da stvarno treba jako puno toga odraditi na terenu i da treba posložiti dijelove aplikacije tehnički gledano nije jednostavno. To je nešto što smo sada shvatili. No još je teže ako jednom kada te ideje želite pretvoriti u stabilne poslovne modele. Stoga trebamo stvarno promijeniti odnose između uh, industrije telekomunikacija i ostalih industrijskih sektora i moramo se osloniti na otvorenu inovaciju. To je ključni model. Konačno pitanje je koje su, koji su izazovi s kojima ćemo se suočiti u sljedećih nekoliko godina. Vjerojatno znate da će peta generacija mreža nakon nekoliko godina postati komercijalna. Još ćemo nekoliko godina se baviti istraživanjem. To jest nakon godina istraživanja došli smo do vrhunca komercijalizacije tog sustava. No, ako vjerujemo da smo došli do vrhunca i da je sada na tržištu da iskoristi, e, koristi e, pogodnosti pete generacija mreža je pogrešno. Jako puno posla treba još napraviti i jako je važno dobro razumjeti što moramo učiniti. Sljedećih nekoliko godina će biti ključne ako želimo vidjeti koliko će potencijal 5G mreža biti transformiran u učinak na stvarno gospodarstvo, a tu je uloga javnih politika ključna. Jedan od najvažnijih izazova je poticanje ulaganja i to je ključno kao prvo zbog toga što nam je potrebno brzo postavljanje mreže. Postavljanje mreže eh, u tri godine ili u deset godina je eh, može nositi značajne razlike kad je riječ o gospodarstvu. Europski Europsko tržište je jedno od najkonkurentnijih u svijetu sa jasnim pogodnostima za krajnje korisnike no postoje, probleme kad, postoje problemi kad je riječ o ulaganju u infrastrukturu i u nove tehnologije. A imamo i drugih problema. Prvi se odnosi na nešto što se tiče moje zemlje. Imamo različite granice kad je riječ o elektromagnetskim emisijama u europskim zemljama. I to može biti problem zato što se to E, to vrlo često može podrazumijevati veće ulaganje kad je riječ o postavljanju mreža. Zatim suradnja je također ključna i to poticanje suradnje između e, dionika iz sektora telekomunikacija te ostalih industrijskih sektora je od iznimne važnosti za uspjeh e, gospodarstva 5G. Zatim poticanje rasta lokalnih, lokalnog u lokalnom okruženju i razlike između lokalnih gospodarstava i lokalnih kultura mogu stvarno stvoriti rješenja. I to se može e, osmisliti prema lokalnim potrebama. Isto tako moramo olakšati suradnju i financiranje koje nam je potrebno za start-upove i za male tvrtke i to je također jedan od problema zato što, kao što i sami e, znate, među evropskim zemljama postoje velike razlike. I na kraju želim reći da je 5G mreža mogućnost za Europu da zadrži važnu ulogu u digitalnom gospodarstvu. Europske razlike na lokalnoj razini sa mrežom 5G se mogu pretvoriti u prednost. Samo se time treba dobro upravljati a javne politike bi trebale osigurati da se dovoljno ulaže u infrastrukturu te da se potakne nova, novi duh suradnje između različitih sektora. Hvala vam. Hvala lijepo, ovo je bila jako zanimljiva prezentacija E, za mene je najvažnija rečenica bila hoćemo li ili nećemo iskoristiti pune pogodnosti koje predstavlja 5G i to može biti zaista bitno za budućnost europskog gospodarstva i pete generacije. A sada dajem riječ e, Danielu Gergiju e, koji upravlja javnim politikama GMS a i koji će govoriti o pogodnostima 5G mreža vezana za elektromagnetske elektromagnetska polja i za pitanja spektra. Izvolite. Hvala lijepa. Zaista mi je jako drago da vam danas mogu izložiti e, nekoliko stvari o toliko bitnoj temi. Ja radim za GSM, a to je udruga na svjetskoj razini koja predstavlja 750 operatera u svijetu i 250 e, tvrtke koji su dio šireg ekosustava za mobilne tehnologije. Mi dajemo savjete vladama e, kako bi sve povezali u bolju budućnost. Mhm. Za početak ovog izlaganja pokazat ću vam kakvu ambiciju ima ovaj industrijski sektor po pitanju 5G. Što je da damo bezgraničnu, široko pojasno iskustvo 5G. Da to bude korisno društvima, da damo optimalnu ekonomsku sliku, bilo neovisno, bilo različitim partnerstvima i isto tako da ćemo omogućiti mrežama i platformama da pokreću digitalizaciju i automatizaciju industrijskih praksi i procesa. Namjeravamo revolucionarno pristupiti širokopojasnom internetu gdje će dobro funkcionirati cloudovi i gdje će se raditi na inteligentnim e, mrežama koje će davati isto tako i dobre platforme za vrlo bitna pružanja usluga komunikacije. Krajem prošle godine ispitali smo potrošače iz 16 država u svijetu sa otprilike 15.000 ispitanika i pitali što očekuju od 5G mreža oni su e, mogli e, odgovoriti više struko na pojedino pitanje i kada gledamo njihova očekivanja vidimo da više od 50% e, njih očekuje veliku brzinu i dobru pokrivenost internetskih mreža. Predstavit ću vam sada gdje se sada nalazi Europa u odnosi na druge. Imamo jednu informacijsku službu koja se bavi pitanjima 5G i projekcijama u svijetu i radimo to svakog tromjesečja Imamo projekcije do kraja 2025. godine. Značajnom e, će predvoditi i Južna Koreja gdje mislimo da će oko 60% pokrivenosti biti 5G mreža. Nakon toga SAD slijedi Japan. A prosjek za Europsku uniju za 28 država je ovdje također naveden. Na ovom slajdu su četiri gospodarstva koje uključuju i EU i oni će predstavljati do 2025 godine oko 70% priključaka na 5G mrežu. Međutim, htio bih ukazati da u Europi postoji velika razlika među pojedinim državama članicama. U nekim državama situacija je jako dobra u odnosu na Japan ili pak SAD. Ono što ovdje vidimo je da će dvije trećine europskih država biti ispod prosjeka, a otprilike jedna trećina zemalja bit će na europskom prosjeku. Najveći dio mog izlaganja bit će o pitanjima politika i koji se izazovi javljaju na tom planu. Prvo kodeks o komunikacijama, zatim politike vezane za spektre, neke od problema s kojima ćemo sučajavati i isto tako e, kako će se mreža razvijeti u Europi. Želim prije svega zahvaliti ovom odboru jer mislim da ste puno toga napravili tako što ste pokušali dati Europi vrlo dobre temelje, u 4G, i ono što je sada važno je da države članice sve to provedu, okrećući se istovremeno u budućnost, što u osnovi ovisi o dvije stvari ambiciji države članice i koliko čvrsto vjeruju da će im 5G dati, istinski dati pogodnosti za građane i za e, njihove gospodarstva. I isto tako, hoće li se odlučiti žrtvovati neke kratkotrajne pogodnosti zato što će eh, htjeti razvijati dugoročne pogodnosti 5G. Kako eh, spektar može pomoći da u Europi 5G zaživi ili eh, kako može doći do problema? Raspodijelio sam sve to u četiri kategorije. Ono što je u Europi važno je da postoje dovoljno i što je ranije moguće izdavanje licenci pod ispravnim uvjetima na pravi način i isto tako po pravim cijenama. Što se opskrbe tiče, vrlo je značajno imati e, dovoljno blokova za svakog operatera kako bi 5G davao onu brzinu koju očekuju potrošači 80 do 200 MHz što se tiče C e, pojasa i 18 do 26 MHz za drugi pojas. Što se tiče obaveza licence, važno je da one budu realni i da postiču ulaganja na način koji je potreban za 5G. Što prije par tjedana smo objavili jedan dokument o najboljim praksama. E, govorimo za dodjele ovdje, a ne o dražbama. I to je e, namjerno tako izabrano jer ne postoji jedno rješenje koje primjenjivo za sve. Ali vidite da u svijetu ako se traži dodjela, onda je to bolje za gospodarstvo i za neko pojedinačno tržište. Zato se dakle za to odlučilo. I ono što još preostalo je pitanje određivanja cijena. Istraživalo se e, kakav utjecaj imaju određene cijene ne samo u Europi već u cijelom svijetu. Što se tiče određivanja cijena, one trebaju postaći veće povezivanje i e, ulaganja, a ne smiju se usmjeriti na kratkoročno ostvarivanje dobiti. Sada bih govorio nešto o problemima pred kojima se Europa može naći. Prvo je 26 GHz, što je jedno od e, glavnih e, pojasa. Europa je po tom pitanju postupila vrlo konzervativno i e, jako se pokušala zaštititi korisnike u najnižem dijelu tog pojasa. Što znači da je u sektoru bilo teško e, zapravo razvijati upravo e, taj pojas. A kada govorimo o C pojasu, tu postoji velika fragmentacija. Naime, u početku Europa je predvodila, ali nažalost postoje mnogi korisnici koji koriste tek dijeliće toga. E, države članice moraju što prije pokušati spriječiti to fragmentiranje, odnosno prestati s time. A e, na kraju ta dva pojasa i 26 e, će morati e, zajednički funkcionirati na istoj mreži. To će biti veliki izazov jer Europa nema iskustva bavljenja sa frekvencijama te vrste u tem pojasumu i morat će se mnogo toga napraviti ako se ne bude koristila sinhronizacija. Što se pak tiče predstojećih problema, ja ću govoriti o dvije teme. Na jednu se već osvrnuo gospodin Kapone, a to je politika frekvencija. Nedavno je obavljena karta frekvencija na kojoj vidimo koje države nisu usklađene s preporakama Europske komisije koje se temelje na međunarodnim smjernicama i 1999. godine otprilike nešto malo manje od trećine europskog stanovništva. Kao rezultat toga ima manje učinkovite mobilne mreže. To je sada slučaj za usluge 4G, a ako se taj problem ne riješi, ako se to ne popravi, utjecat će na 5G. E, drugo je pitanje koje vidimo na ovoj karti. Naime, države članice imaju politike koje, jer gdje postoji razlika izdavanja licenci za pojedine rele koje mogu varirati od tri mjeseca e, do e, godine ili više. I dakle, tu e, se radi na puno razina, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj. Dakle, sustav je jako birokratski i možda bi i zbog toga ga je teško primijeniti e, vrlo brzo kada se stvari mijenjaju. Broj tih releja morat će se jako povećati e, za dva ili tri puta. Neki govore o tome da će trebati imati 10 e, do 100 puta više takvih relevnih mjesta. Dakle, ako se ne pojednostavne politike, možete samo zamisliti koliko će to problema izazvati. E, u jednoj od komunikacija gdje bi se mali operateri iz toga izuzeli se govori, međutim to nije pro... nešto što će odjedanput omogućiti da se problem riješi i podvostruče odnosno o mnogostručeti e, predajnici i releji. Međutim, kad se govori o različitim frekvencijama, 700, 800, 900 ili 2.1 i tako dalje, to dakle nije dovoljno jer su sve to zapravo slojevi koji se nadograđuju jedni na druge. Zaključno mogu reći da e, svaki ovaj problem e, predstavlja istovremeno i otvaranje novih mogućnosti. Zato što e, treba kolektivno gledati na te probleme, isto tako treba kolektivno odlučiti i prevoditi, predvoditi u tom smislu. Sada se u Europi dobro surađuje, ali treba istinska solidarnost, drugarstvo i e, predvodnički duh u tome da će e, svi jedni podržavati druge. Ne samo da se dijeli znanje ono što se radi u pojedinim zemljama, već otići jedni drugima jer neki pomoći onima koji bi mogli popraviti svoju situaciju jer Europa može ponuditi puno bolju situaciju. Hvala vam lijepo. Dvije stvari su me doista iznenadile. Kao prvo da Njemačka e, prema ovome izgleda kao da je ispod europskog prosjeka prema svojim ambicijama, što ne bih pomislio jer kada slušate njemačke političare to se ne bi reklo. I drugo, da samo 22% očekuje niže troškove usluge. Evo, sada imamo priliku postaviti pitanje našim stručnjacima. E, da, gospođa Kastilvera, izvolite, imate dvije minute. Hvala lijepo. Pa evo ja bih prije svega zahvalila obojici naših govornika. E, budući da smo dobili iz dvije različite perspektive jednu dosta cjelovitu predođbu, imam dva pitanja. E, prvo pitanje, dakle za svakoga po jedno pitanje. Za Daniela prvo pitanje kod definiranja trenutne situacije, trenutnog okruženja. Dakle, jasno je da je to važno za telekomunikacijski sektor u Europi, s time se u potpunosti slažem. No, moje bi pitanje bilo sljedeće. E, u današnje vrijeme se relativno često događa i da su investitori pomalo skeptični. E, u telekom, kada ulažu u telekomunikacijske kompanije i u konačnici ispada da su te investicije vrlo visoke, a poslovni model više nije toliko jasan. Dakle, kao da ste u sljedećoj situaciji. Vi ulažete u budućnost, ali trenutno se ne vidi taj poslovni model, kako će se razvijeti internet stvari i e, svi drugi aspekti te tehnologije koji bi omogućili da, e, taj, e, da ta investicija donese povrat. Rado bih čula vaše mišljenje o tome. I još jedno pitanje Danielu. Na posljednjem slajdu ste spomenuli ambiciozno kolektivno vodstvo i kada ste spomenuli kolektivno vodstvo, spomenuli ste države članice, što je vrlo važno, jer u konačnici je to jedan važan dio slagalice u Europskoj uniji, ali pitam se što je sa Europskom komisijom, Europskim parlamentom i drugim institucionalnim akterima koji također moraju i igraju svoju ulogu u svemu tome Dakle, zanima me što će komisija predložiti za budućnost i e, za što će se Europski parlament zalagati u kontekstu ove problematike. Hvala. Ima li još pitanja? Da, izvolite. Hvala lijepo. Pa evo, ja imam e, također jedno pitanje, ako mi dopustite. Vidimo što se događa u Japanu i Južnoj Koreji, to je prilično impresivno. Ali to je možda posljedica činjenice da oni imaju drugačiju telefonsku mrežu koja je već ranije uvedena, dakle njihova je infrastruktura drugačija Južna Koreja i Japan imaju i drugačiju gustoću naseljenosti. Zapravo mnogo je gušća naseljenost. Za tehnologiju 5G bit će potrebno tri put više infrastrukture nego ono čime mi trenutno raspolažemo u velikim gradovima s obzirom na gustoću stanovništva to neće biti tako komplicirano. Međutim, čim iziđete iz gradova na selo u Italiji, recimo u, na jugu Francuske, u Poljskoj, Češkoj, Njemačkoj, u Karpatima. Dakle, tu e, imamo dosta nisku gustoću naseljenosti, tako da nema smisla da se tu gradi infrastruktura za 5G. E, Imali li Japan i Južna Koreja prednosti pred nama s obzirom da su kod postavljanja e, infrastrukture odabrali drugi sustav i u kojoj mjeri se isplati imati infrastrukturu koja pokriva 100% teritorija bez obzira na gustoću naseljenosti. Hvala. Gospođa Toja, prostite nisam vidio. Hvala vam, predsjedavajući. Ja bih htjela postaviti pitanje gospodinu Kaponeu oko o svemu onome što je zapravo rekao. Ako smo dobro shvatili, potrebno je puno ulaganja u infrastrukture te u razvoj tehnologija ako želimo imati mogućnost ponuditi ove nove aplikacije i nove usluge korisnicima. Dakle, govorimo o čitavom nizu novih proizvoda i usluga. Govorili ste e, najviše o industriji, to njima ste se obraćali, no zanima me što mislite u tom razvoju tih novih usluga i kad je riječ o ja, tijelima javne uprave Dakle, vidim ta dva područja primjena u e, industriji i drugi dio, dakle, primjena u korištenje tih aplikacija kako bi se unaprijedila kvaliteta života građana. Hoće li doći do te velike promjene ili će se tek doraditi lokalni sustavi? I hoće li to te mreže značajno promijeniti e, pojedine zemlje i općenito društvo. I te usluge će se naplaćivati ili ne? Zato što sada se nešto počelo pomicati. Sjećam se kada smo mi u parlamentu radili na odobrenju dakle e, ukidanja tog spektra, tog pojasa od 700 to jest problem u Italiji, ali, ne sa, ali i drugdje, zato što je sve to bila e, zauzela televizija. Naš je dojam bio da, opera, da se operaterima baš i nije žurilo, više se nama žurilo. Mi smo željeli omogućiti taj e, razvoj. Imali smo čak i definirane rokove e, do kada je to trebalo učiniti. No, moj je dojam bio da stvarno operateri, njima se baš i nije toliko žurilo. Zato što vjerojatno ulaganje u tu opremu košta, košta jako puno novaca, eh, a onda ne bi te, taj trošak ulaganja uspjeli brzo vratiti. Što mislite o tome? Ima li još pitanja? Evo, ja imam jedno pitanje. Vezano uz ovo, ovo probno razdoblje za 5G u Milanu. Ja sam e, nekad radio za IBM, vidim da i oni sudjeluju u tome, ali vidim da sudjeluje i Huawei, pa bi me zanimalo je li to sada dovelo do nešto mirnije rasprave u Milanu nego u drugim zemljama. E, najprije će ću dati riječ gospodinu Kaponiju, nakon njega gospodinu Georgiju da odgovore na vaše pitanja. Hvala lijepo. Pa evo krenut ću od ovog pitanja koje se odnosi na ulaganja zastupnice Kastilovera, Pa to je vjerojatno ključno pitanje. Morate razumjeti da općenito gledano mrežni operateri su pod velikim pritiskom u posljednjih nekoliko godina zato što e, su njihovi prihodi konstantno padali posljednjih godina. Iz tog razloga oni nastavljaju ulagati u infrastrukturu. Uložili su infrastrukturu za proširenje kapaciteta sa 4G, a sada tražimo od njih da ulažu u 5G infrastrukturu, to je sasvim nova infrastruktura i zahtjeva poprilična ulaganja u spektar. U nekim zemljama je su, na, su pristojbe za dobivanje licenci za spektar visoke. E, kod nas je to bilo 5 milijardi eura čak za dobivanje tih dozvola za uporabu spektra. Tako da njihove marže e, bitno padaju. Što se tiče strategije za e, dakle uspostavu infrastrukture, oni moraju e, relativno brzo povratiti uloženi novac. I to je ono što sam već ranije spomenuo. Kada imate posla sa vrlo konkurentnim tržištem u mrežnim uslugama. Dakle, potrebno je stvoriti uvjete na način da operateri vide da će im se e, vratiti uloženi novac a opet na način da se usluge mogu razvijeti kroz relativno duže vrijeme, a vrijeme nam je potrebno i zato što je na potrošačkom tržištu razmjerno lako vidjeti kakav će biti učinak nove tehnologije. Gotovo 100% stanovnika posjeduje mobilni uređaj i vrlo lako možemo predvidjeti što će se dogoditi sa tim uslugama. Međutim, kada ulazite u novo područje, dakle u nove usluge koje će se nuditi industriji, proizvođačima, industrijskim, e, industriji, usluge u turizmu i tako dalje, potrebna su nova rješenja, za to su potrebna dodatna ulaganja i vrijeme uz razvoj infrastrukture, dakle povrh razvoja infrastrukture. I to je možda ono što je ključno istaknuti. Treba vidjeti e, tko će moći sebi priuštiti ulaganje i u kojem vremenskom roku. Oni koji budu prvi imat će tu prednost da će razumjeti i razvijeti rješenja koja će kasnije nametnuti ostatku svijeta. Ono što je ključno razumjeti jest želi li Europa imati vodeću ulogu u toj novoj digitalnoj transformaciji. Naravno, ne kažem da je lako upravljati tim procesom i politikama u velikom broju europskih država koje ne, ne moraju nužno imati jednak pristup tom pitanju. I ako pogledate što je bilo sa dražbama za spektar, vidjet ćete da su stavovi bili drugačiji. Nažalost, ne postoji trenutno zajedničko stajalište o tome. Što se tiče pokrivanja e, seoskih i udaljenih područja, da, to je također jedan problem. Ako ne možemo razumjeti koje su pogodnosti i koje će biti povratna ulaganja u gradovima, onda možete zamisliti e, da je situacija još složenija u ruralnim područjima. Međutim, postoje neke konkretne usluge koje doista mogu imati e, drastičan utjecaj na gospodarstvo i zahtijevaju pokrivenost i to u svim područjima, čak i u područjima gdje je niska gustoća naseljenosti. E, uzmimo autom, primjerice automobilski sektor. Ne možete voziti automobil samo u gradu i očekivati da će usluge povezanosti za automobile biti samo u gradovima. Morate imati određenu pokrivenost jer u protivnom ćete morati mijenjati e, način na koji vozite samo zato što ćete izići iz područja koje je pokriveno. Dakle, mislim da je to evidentno. Što se tiče usluga koje je spomenula i gospođa Toja i njihove primjene, htio bih reći sljedeće. Da kako, Glavni razlog iz kojeg se ljudi najviše usredotočuju na pogodnosti PGA u industriji je taj što možemo očekivati da će se tamo e, prednosti za gospodarstvo osjetiti više nego u drugim sektorima. Ali da kako i javni sektor je jedno od područja u kojem možemo očekivati velike pogodnosti od veće povezanosti koju nudi 5G infrastruktura. Navest ću vam nekoliko primjera e, kako biste dobili bolju predoć po tome. Jedan od važnih sektora bit će upravo javni sektor. Dakle, kažem, e, moći će imati određene pogodnosti od napredne povezanosti. Primjerice, povezana e, kolahitne pomoći jedan su primjer, dakle u hitnim situacijama vrijeme je ključan čimbenik i ako možete pružiti zdravstvenu skrb već u kolima hitne pomoći e, i to na način da netko iz bolnice to može učiniti na udaljenost, onda se tu mogu ostvariti značajne uštede u smislu vremena i u smislu šansi za preživljavanje. Ne samo to, nego se mogu smanjiti zdravstveni troškovi u Europi zato što ljudi mogu ostati kod kuće i moći ćemo ih pratiti na udaljenosti. To na način da ne moraju biti fizički kod kuće, moći će se kretati i dalje biti povezani na mrežu. Na taj način će kvaliteta njihovog svakodnevnog života biti drastično bolja zato što će i dalje biti povezani na mrežu, dakle na udaljenost će ih se pratiti e, i na taj način će se moći imati pod kontrolom određene bolesti, odnosno bolesnike. E, što se tiče moje profesije i naši studenti i mlađa generacija, oni komuniciraju drugačije od naše generacije kada smo mi bili mladi. Tako da ne bih rekao da su oni drugačiji, ali njihov način komunikacije je drugačiji. I nažalost za nas i način na koji oni uče je drugačiji, što znači da ćemo se mi morati prilagoditi njihovom načinu učenja i morat ćemo prilagoditi obrazovni sustav novim načinima stvaranja društvenih mreža i općenito e, oblika komunikacije. Društvene zajednice će biti ključne, a instrumenti koje smo u stanju ponuditi putem napredne tehnologije i napredne povezanosti mogu dovesti do toga da se povežu zajednice iako ne žive na istom mjestu, dakle studenti sa profesorima, na taj način će se stvarati okruženja u kojima će oni moći učiti i koja će biti bitno drugačija. Zatim imamo pametne gradove. Već e, neko vrijeme se razgovara o pametnim gradovima. Jedan od razloga iz kojeg nismo mogli razviti usluge koje smo htjeli u našim gradovima bio posljedica upravo nedostatka e, jeftinih oblika napredne povezanosti. Velik broj usluga e, koje se nude u pametnim gradovima mogu uživati potporu 5G tehnologije, a jedan od izazova ove tehnologije jest upravo da se pruži podrška e, uslugama pametnih gradova. Dakle, kada govorimo o pametnim gradovima i o internetu stvari, vrlo često mislite na e, nisku stopu prijenosa, odnosno brzine prijenosa podataka. Mi trenutno koristimo digitalne usluge isključivo putem zaslona mobilnog uređaja. Međutim, to nije jedini modalitet. Usluge koje postoje u pametnom okruženju nisu samo usluge koje gdje se prenose podaci pomoću senzora vi možete imati široko pojasna sučelja koja omogućuju interakciju sa vašim okruženjem, a da pritom ne koristite zaslon mobilnog uređaja i to je jedan e, bitno drugačiji način osmišljavanja usluga za pametna okruženja. Izvolite, gospodine Georgijev. Hvala. Pa kada su me zamolili da skratim izlaganje na 10 minuta, morao sam e, preskočiti nekoliko slajdova i stoga mi je drago da ste mi postavili ovo pitanje. Dakle, što se tiče RSPG-a i onoga na čemu se tu radilo, a pritom se misli na snažniju suradnju među državama članicama. Dakle, to sada počinje davati svoje rezultate. Dakle, bilo je radionica gdje su se okupili stručnjaci država članica i na tim radionicama je postala mogućnost razmjena praksi i iskustava i Isto vrijedi i za Berek e, i činjenica da će te dvije institucije sada surađivati kao i njihovi članovi, doista je ključno. Da odgovorim na vaše pitanje što parlament, Europski parlament i Europska komisija mogu poduzeti. Mogu nastaviti ohrabrivati države članice da poduzmu više. Jer svi ovi izazovi koje sam spomenuo, dakle spektar, razmještavanje, mreže, sve je to u rukama država članica, tako da mora postojati to ohrabrenje e, za zajedničkim radom jer e, u Europskoj uniji imamo 28 država članica i upravo zato je suradnja nužna kako bismo mogli biti konkurentni u odnosu na pojedinačne zemlje poput Kine, Japana ili SAD-a. Da odgovorim na vaše pitanje o Južnoj Koreji, da u potpunosti ste u pravu. Naime, Južna Koreja je možda jedan od savršenih primjera vodstva u digitalnom okruženju i oni su korak ispred sviju upravo zato što je riječ o zemlji sa visokom gustoćom naseljenosti. No, oni su e, došli do gotovo 60, naime doći će do 2025. godine na gotovo 60% pokrivenosti 5 g i to je zato što su imali vrlo pragmatičan pristup u odabiru politika. Prošle godine su već dodijelili C pojas e, i to u velikoj mjeri, dakle 80 e, do 100 svakom operateru, 800 MHz po operateru. Ako e, govorimo o njihovom regulatornom okruženju, možemo zaključiti da su oni poduzeli sve što je bilo u njihovoj moći kako bi upravo potaknuli e, to vodeće, e, tu vodeću poziciju. Mi krećemo nekoliko koraka iza njih, dakle već sam spomenuo da se Europska unija sastoji od 28 država članica koje moraju na tome raditi kolektivno i tu postoje neki izazovi s kojima se Južna e, Koreja ne suočava. Dakle, ono što je važno jest da države članice odaberu prave mjere politika koje će biti i još poticajnije za investitore nego u Južnoj Koreji. Osim toga, e, bilo da je riječ o odabiru spektra, o tehničkim uvjetima ili o nekim drugim aspektima, sve te mjere će u konačnici pokazati koliko je Europa kolektivno ambiciozna. Hvala vam. Evo tu završavamo s ovim dijelom. Sada prelazimo na drugi dio. Tu ćemo razgovarati o ulozi satelita u mrežama pete generacije te o primjeni umjetne inteligencije u mrežama pete generacije. A sada ću dati riječ našem sljedećem govorniku, gospodinu Stefanu Anjelju. On je direktor Eutelsata i govorit će nam o ulozi satelita u povezivosti digitalne budućnosti. Svi koji se, svi vi koji se sjet, ko, koji znate za Giovannija Anjelija, moram vam reći da gospodin Stefano Anjeli e, mu nije nikakav rod. Da, moram vam reći da ne sam u rodbinskim odnosima sa bivšim izvršnim direktorom Fijata. Ja ću vam govoriti o ulazi satelita e, ne samo u mrežama 5G, već u šire, u povezivosti digitalne budućnosti. E, molim vas da mi promijenite slajd. Stoga ću se osvrnuti na sljedeće. Vrijednosni lanac satelita te budući trendovi. Prvo. Drugo. Uloga satelita u borbi protiv digitalnog jaza. A zatim ću govoriti o integraciji satelita u mreži pete generacije te interneta i na kraju ću vam dati nekoliko zaključaka i preporuka. Dakle, nekoliko riječi o mom e, kontekstu. Ovdje predstavljam e, sektor telekomunikacija. To su e, proizvođači, agencije za lansiranje, operateri te korisnici. E, operateri satelita su u centru cijelog tog sustava i jako je važno, kad odgovaram na pitanje gospodina Torina, da u Europi, da smo mi u Europi svjetski lideri kad je riječ o satelitskoj telekomunikaciji i komercijalnim operaterima. Oni su doista šampioni u Europskoj uniji. Eutelstat je jedan od njih. Evo vam nekoliko podataka na slajdu. No, što želim reći kad govorim o povezivosti? Operateri satelita, oni su zapravo isključivo operateri infrastrukture. U, e, I to po definiciji koja je sadržana u novom e, zakoniku. Ono najvažnije što želim da zapamtite iz ove prezentacije jeste da se sektor e, satelitske komunikacije razvija i što se tiče tehnologije i što se tiče modela poslovanja. I to se može primijeniti i na tradicionalne sektore poput videa, e, fiksne povezivosti te mobilne povezivosti te sigurnih komunikacija. prednosti satelita jest e, što može osigurati e, povezivost bez granica i to posebite, recimo u ruralnim područjima kao što je spomenuo e, govornik prije mene. I to je ključno ako želimo dovršiti mreže koje su važne za pružanje mnogobrojnih usluga koje sve vidite na slajdu. U nekim slučajevima recimo sateliti su potrebni za povezivanje među brodovima, zrakoplovima u slučaju nesreća ili katastrofa, sateliti su vrlo često jedino dostupno rješenje. Dakle, jedino rješenje. Mm, ako smijem koristiti referencu iz jednog mog omiljenog filma u kojem glumi Elizabeth Taylor i Warren Betty. Koje su prednosti satelita? Kao prvo sveprisutnost i pokrivenost, ali i e, sposobnost da prenese golemu količinu podataka. E, video je jedan od e, glavnih usluga u svim mrežama, prošlim, sadašnjim i budućim. Sposobnost emitiranja je i dalje vrlo bitna. Uvođenje satelita u dovršavanje zemaljskih mreža podržava čitav niz usluga danas, televizije, pojasni e, internet, to danas, a sutra mrežu pete generacije te interneta stvari. Digitalni jaz. Unatoč cilju koji je Europska komisija definirala za 2020. Eh, još uvijek postoji problem digitalnog jaza. Ako pogledate ovaj dakle brzu širopojasnu e, pokrivenost koja bi trebala biti dostupna svima do 2020. Evo danas smo na 80%. To znači da više od 50 milijuna kućanstava još uvijek nema tu uslugu. No još bitnije je ova brojka. Pogledajte što se događa u ruralnim područjima. u ruralnim područjima nemaju niti 30 megabita po sekundi, a postoje mjesta koja uopće e, nisu povezana. I sada kad kažemo dobro, imamo vremena do 2020. Ali znamo da posljednji postotak je po definiciji e, onaj kojeg je uvijek najteže ostvariti. Stoga se bojim da te ciljeve nećemo uspjeti ostvariti. A sada imamo i nove ciljeve, ciljeve, ciljeve gigabitnog društva. To su 100 megabita u sekundi, dakle povezanost po toj brzini. Ali povezivost u EU još uvijek nije dosegla ciljeve definirane za 2020. A to je 30 megabita u e, sekundi. I sad ako smijem e, parafrazirati Aristotela, napredak nam ne vrijedi ništa ako ga ne dijelimo. Ili, ako koristim, citiram Voltera, moram reći je li najbolje neprijatelj dobrog. Prije smo spomenuli e, pitanje ambicije u Europskoj uniji. Ambicija je nešto što moramo imati, ali moramo isto tako pomiriti ambicije da Europska unija postaje predvodnik u ovom području i hitnu potrebu da sva kućanstva spojimo na internet, a posebno ruralna područja. I nemojmo zaboraviti da ruralna područja čine 50% Europske unije i predstavljaju i zapravo u njima živi više od 20% stanovništva. U tom smislu e, satelitska komunikacija može pomoći zato što će može nadopuniti zemaljsku povezivost u područjima koje nisu pokrivena tim uslugama i to u relativno kratkom vremenu i po relativno e, primjerenoj cijeni. Zatim, e, satelitski operateri također moraju ulagati e, ako žele Europi osigurati veći kapacitet. I postoje već danas rješenja koja su dostupna. Informacije koje imamo o novim ulaganjima je su da neće pokriti samo stanovništvo, već i teritoriji, obale, i mora, te zrakoplovne e, puteve, koji su također ključni i moraju biti povezani. E, satelitska komunikacija se razvija E, performanse se također razvijaju zahvaljujući razvoju tehnologije i dakle na zemlji i na nebu. I to nas sada dovodi do mreže pete generacije. Ne moram ponovno objašnjavati trokut, to je objasnio Antonio Capone. No jedna važna stvar koju želim reći jest da mreža pete generacije e, mora biti dostupna svugdje, a to je pravi izazov ostvariti potpunu pokrivenost tom mrežom. A kao što sam već ranije rekao, važno je pokriti ne samo stanovništvo, već i cijelo, cijeli teritorij, zato što ne možemo dopustiti da povezivost jednostavno stane negdje u ruralnom području. Tako da uspjeh nove generacije 5G mreže ovisi o zajedničkom naporu različitih dionika. S jedne strane, moram reći, nijedna tehnologija ne može ispuniti sve uvjete koji su potrebni za 5G u isto vrijeme. Nitko ne može ponuditi vrlo nisku latentnost, visoku brzinu i osigurati povezanost milijunima korisnica. No s druge strane isto tako nema aplikacije koja e, treba da su svi ti kriteriji ispunjeni u isto vrijeme. I na kraju ono što je važno jest integrirati različite tehnologije u dovoljno pametnu mrežu koja će znati iskoristiti različite dijelove mreže koji su potrebni pojedinim aplikacijama. Tako da zapravo nije bitno samo znati gdje se nalaze strateški korisni. Zato što ako je ova mreža toliko fleksibilna i može se prilagoditi novim inovativnim e, uslugama, onda ne moramo sada sve znati. A mislim da će kolega govoriti kasnije o umjetnoj inteligenciji. Stoga pet e, mreže 5G također trebaju satelite. No, ne možemo se osloniti samo na optiku ako želimo ispuniti E, ako želimo zadovoljiti sve potrebe ove mreže. Moramo imati miks tehnologija. A osim toga, ove sateliti nisu za sve e, tehnologije, ali su vrlo dobri za pojedine usluge gdje je potrebno brzo e, postavljanje. Kada recimo želimo povezati ruralna područja ili kad želimo povezati brodove i zrakoplove. Dakle, ja bih rekao tamo gdje je potrebno i kada je potrebno, jer kao što sam rekao, to su mreže koje su dovoljno pametne i koje znaju kako doći do e, korisnika. Internet stvari. Tu je također ključna riječ integracija te sveprisutnost. Nemam dovoljno vremena pa ću preskočiti neke dijelove. Ovo je jedan primjer primjene satelitske tehnologije na internet stvari. Što je ovdje važno? Sateliti će služiti istim uređajima, koristit će istu poruku i dijelit će istu frekvenciju, kao i za mreže na zemlji. Dakle, ta je integracija vrlo bitna. I sada prelazim na zaključke. Dvije imam ključne riječi. sateliti e, će donijeti veliku pokrivenost i sveprisutnost, te e, troškovno prihvatljivu i učinkovitu isporuku usluga. Dobra pokrivanost će nam pomoći u borbi protiv digitalnog jaza koji je još uvijek vrlo visok u Europi. To također znači da možete satelite koristiti za brze i fokusirane inicijative nadopunjavajući druge tehnologije. I naravno e, podrška postavljanju mreža pete generacije na cijelom terenu. Jako je važno e, raditi na politici da se e, postavi ovakva mreža. Treba stvoriti želju. Ne možete na ruralnom području reći e, evo čekat ćemo sada 10 godina, a za 10 godina ćete imati brzinu od jednog megabita po sekunde. Ne, ljudi moraju znati što im to sve donosi. Evo, prostite, zaboravio sam vam pokazati. E, slajd. Dakle, važno je poboljšati korištenje širokopojasnog interneta u Europi. I zapravo nema nikakve isprike. Digitalna poveznost mora doći do svih. Preporuke. Predlažemo Europskoj uniji da potakne uključivanje satelitske komunikacije u politike kojom se s jednom strane želi premostati digitalni jaz i s druge strane potaknuti usvajanje i korištenje širokopojasnih mreža i mreža pete generacije. To se može učiniti kroz konkretne inicijative koje moraju ići eh, paralelno sa korištenjem novih tehnologija, drugih tehnologija. Satelitska komunikacija je ključna infrastruktura za europske politike u današnjem vremenu digitalne povezivosti. I na kraju još jedan komentar o industrijskoj politici. Nemojmo smetnuti suma da je satelitska komunikacija dio globalnog lanca vrijednosti. E, operateri ulažu u tehnologiju i to je ključno za cijelu svemirsku industriju, uključujući i e, u proizvođače poput Airbusa, Alenia Space Spacem, OHB-a i tako dalje. I znate da smo mi e, ključni korisnik e, evropske svemirske industrije, ja i moja tvrtka. Hvala vam. Hvala vam gospodine Anjeli. Čekao sam vaš, slušao sam vaš govor i činjenica da da te metropole postaju um, golema područja u kojima je teško upravljati, a s druge strane ruralna područja postaju, jednostavno ostaju prazna bez ljudi. Da, možda je ovo baš rješenje. A sada bih zamolio gospodina Martina Borisona da uzme riječ. On će govoriti o umjetnoj inteligenciji i korištenju umjetne inteligencije. Izvolite, imate 10 minuta. Hvala lijepa. E, poštovani zastupnici, zaista mi je drago da sam danas e, među vama. Moje će izlaganje biti ponešto drugačije. Zato što ću započeti s pitanjem, a nakon toga ću malo govoriti o umjetnoj inteligenciji i na kraju o e, relevantnosti 5G i onda ću se na kraju vratiti na to pitanje i nadam se da će vam ovakva struktura Prezentacija odgovarati. Ja sam Martin Begerson i e, živim u Kopenhagenu e, i e, pet godina radim za tvrtku koja se bavi upravo ovim pitanjima gdje sam stekao stručna znanja koju želim s vama podijeliti. Što se tiče povezivosti 5G, želim postaviti sljedeće pitanje. Zanima me, dakle želim donirati moje osobne i obiteljske podatke Europskoj uniji, mojoj zemlji Švedskoj, mojoj regiji i mojoj općini, kao i drugim organizacijama koje bi od toga mogli imati koristi. E, zato je potrebna povezivost. Ne kažem to zato što mislim da je to glupo, već zato što mislim da će to otvoriti i tekako velike mogućnosti za bilo koji od tih dionika da izgrade bolje društvo, društvo u kojem će biti ljepše živjeti zato što ćemo mi moći darovati naše podatke. Mislim da je također vrlo važno da o tome počinjemo razmišljati iako smo već počeli se pitati o tome kako e, se ophodima prema pojedincu s obzirom na e, podjelu podataka. Ako gledamo na umjetnu inteligenciju, e, slika koju imamo je možda, ne bih rekao negativna, već se moramo pobrinuti sa određeni potencijal u Europskoj uniji. Nemamo e, države koje predvode na tom planu u svijetu, nemamo niti kompetencije, niti neku jasnu strategiju venarnu za umjetnu inteligenciju, nemamo odgovarajuće ljude koji se time bave na sveučilištima, a isto tako ne prikupljamo podatke šireg raspona ili širih vrsta. A gledamo druge zemlje, vidimo da je jasno da Kina je ponešto ispred nas i nemojte me krivo shvatiti. Oni su milijarda i 400 milijuna ljudi i nemaju GDPR, dakle uredbu o zaštiti podataka. A kada pogledamo na, oni imaju sve podatke kao u, e, za Facebook i slično. Kina ima strategiju za umjetnu inteligenciju, čak i Rusija ima. Nemojte me krivo shvatiti, ja mislim da naša strategija na tom planu za sada nije jasna, niti nam ukazuje što Evropska unija želi postići sa e, umjetnom inteligencijom. Čak nije sad D nema takvu strategiju. I sada što se tiče podataka, jer to je jedna stvar koja je zaista bitna. To je područje gdje moramo izgraditi e, podatke, kapacitete Europskoj i pohraniti podatke dole. Ako želimo dobiti bilo kod onih vrijednosti o kojima smo ukratko govorili, dakle u zdravstvu, obrazovanju, pametnim gradovima, pametnim infrastrukturama. Sve se to mora temeljiti na podacima i dakle tim se podacima moramo pozabaviti. Međutim, sve to neće biti besplatno. Moraju se mnoge stvari e, staviti, a, a to je da moramo e, početi razmišljati na drugačiji način. Moramo inventivnije početi razmišljati od plana zdravstva ne reagirati, već se baviti prevencijom. Tu ima puno posla. Moramo biti u mogućnosti organizirati pokuse, moramo bolje kalkulirati rizike kako bismo postigli one rezultate koje svi očekujemo. I moramo i kako predvoditi. Tu također ulazi u e, igru i rizik. I ako želimo nešto u tome postići i predvoditi, moramo to napraviti u sljedećih par godina. Ako ne, nećemo postati prava digitalna ekonomija. I na kraju trebaju nam podaci i e, potrebne su nam i vještine. A e, ni približno sada ne obučavamo dovoljno e, znanstvenika koji će biti stručnjaci za podatke ovdje u Europi. To će biti dobro za sve industrijske grane, ali najvažnije će to pogodovati javnim e, hmm. službama i tu će e, mnogo toga trebati provesti. Potrebna nam je također i strategija koja sama po sebi ne treba biti jako složena. Ja obično e, govorim ljudima koji rade u poduzećima na važnim mjestima, dakle da moramo im izgraditi bolje društvo. I osim što pohranjujemo podatke, moramo stvoriti i više infrastrukture, moramo izgraditi kapacitete i veću kontrolu, etičko korištenje umjetne inteligencije i tako dalje. E, Trebamo dakle izgraditi nadzor nad umjetnom inteligencijom i nekako to uokviriti, ali nismo još shvatili što želimo time postići. A povezivost je bitna u toj strategiji jer bez nje ne možemo ništa prikupljati podatke, a ako nemate podataka ne možete iz njih izgraditi bolje društvo. I tu je bitan 5G jer 5G će radikalno promijeniti način na koji prikupljamo podatke. Ne samo povijesne podatke, već i u stvarnom vremenu. Govorimo o sensorima i o e, informacijskim tehnologijama. Ja imam senzor na mojoj ruci, ali mislim da ćemo imati jednog dana i ugrađen takav senzor da će jednog dana moći reći kada da idem u bolnicu da ne budem tamo ni prekasno ni prerano, ali da dođem tamo na vrijeme. Dakle, mi ćemo pokušati odgovoriti na potražnju u odnosu na opskrbu i tu će e, biti razlika u odnosu na prethodno razdoblje. Kada govorimo o različitim e, poduzećima, ono što e, postoji zaista postoji želja da se time bavi. Time se bave privatna poduzeća, ali mislim da se mi time trebamo pozabaviti na razini Europske unije. To možemo napraviti bolje i pametnije po pitanju povezivosti i po pitanju prikupljanja podataka. Vraćam se sada na moje pitanje. Možete li mi pomoći meni? Možete li pomoći Europskoj uniji? ne samo povezivosti s 5G, već i s prikupljanjem podataka. Biće mi jako drago, budete li pomogli u tome da se to ostvari. Hvala. Hvala gospodine Bjergesen. Što se tiče e, doniranja podataka, e, mene ste uvjerili, ali možda sam ja jedini zastupnik od 751 zastupnika, jer e, oni se toliko bave pitanjima privatnosti, pa eto, ovo što ste sada rekli vrlo je zanimljivo. A sada pitanja s vaše strane. Izvolite. E, možete sada e, postaviti pitanje i o privatnosti, odnosno mogu ja postaviti pitanje o privatnosti. Što se događa ako svatko da svoje osobne podatke, Može se dakle pristupiti ogromnom količini podataka, koristiti se umjetnom inteligencijom i kroz to naći izvrsna rješenja za društvo. Da li mislite da ljudi prihvaćaju e, tu vašu ideju? Ideja je nova i ona se kao takva može i mijenjati, ali e, vjerujem da će u Europskoj uniji Nekome može koristiti moji podaci o mom zdravlju, o mom pulsu, e, spriječiti neke probleme, e, zdravstvene probleme. A e, to može biti i gledano i sa suprotne strane. Mislim da se možemo pozabaviti mogućnosti koje to otvara, jer mogućnost postoji, ali moramo kao temelj koristiti demokraciju koja se ranije koristilo. E, mogu ja imati vam malo pomać? imam male srčane probleme. Moj kardiolog mi je rekao da jednog dana nešto ugradim u uho, pa za slučaj da e, postoji neki problem, to je, on će se putem mog iPhona o tome dobiti informaciju i onda e, će mi se obratiti. Dakle, već dosta ljudi, dosta pacijenata u svijetu ima takav neki implantat i e, prema tome ovo što vi sada sugerirate nije tako e, dramatična promjena. Pa mislim da i nije takva dramatična promjena. Neki prihvaćaju te promjene i ovakve preobrazbe. Ako vam neko može, ako smijem tako reći, virtualno popraviti, e, morate E, mu vjerovati, e, ali ne smijemo vjerovati da će to negativno utjecati na naš život. Ja bih bio zadovoljan e, da mi se takva mogućnost pruži, da mi se popravi zdravlje. Hvala. Budući da nema više pitanja, zamolit ću Petera Štukmana iz glavne uprave Connect da nam kaže nekoliko primjedbi o ovim sadašnjim današnjoj raspravi. Pa, hvala, ovo što smo čuli do sada je bilo vrlo inspirativno i e, primjedba ovog programa za 5G i hvala svim zastupnicima i svim kolegama e, koji rade na izradi pravila koja će biti dobra za 5G. Gospođa Del Castillo Vera je izašla, ali drugi su kolege ovdje. Akcijski plan za 5G je nešto što je Europski parlament itekako podržao. Rezolucija Boni o akcijskom planu na tu temu je zaista bila dobra za naše politike. Omogućilo nam je to da pokrenemo i observatorij za 5G eh, koji smo dakle pokrenuli prošle godine. Vidimo dakle kako stoji Europska unija po pitanju 5G, da li kasnimo i sve to dakle na temelju akcijskog plana za 5G. Vidimo iz rada tog observatorija da Europa predvodi po broju pokusa i ispitivanja. 130 se trenutno vodi u Europi i mnoge od njih financiramo mi E, zajedno sa e, industrijskim sektorom. Dakle, Europa ima jaki industrijski sektor u tom smislu koji se u potpunosti uskladio s našim programom. U Europi imamo pozitivnih stvari, ali negativnih. Recimo, naše je tržište jako fragmentirano, što smo danas i čuli. Po mom mišljenju, to je jedan od razloga zašto ne predvodimo u razvijenju e, samih tržišta. Čuli smo također da e, nije situacija jednaka u različitim državama po pitanju spektra, a isto tako čuli smo da se trebaju dodijeliti licence za 5G do 2020. godine. Dakle, to je sada prioritet. E, čuli smo da je to u nadležnosti država članica. U e, kodeksu sada imamo E, mogućnosti za razmjenu praksi o kojem smo čuli danas. E, mi iz komisije možemo pomoći još i u izgradnji ekosustava i na tome dosta radimo. 5G e, predstavlja više od potrošačkog tržišta, to je i pružanje usluga profesionalcima na vertikalnoj bazi, kao što je govorio gospodin Henkel. Gospodin povjerenik Ettinger, kada je bio odgovoran za ovo područje, ranije i sada povjerenica Gabriel su dobro surađivali s e, dionicima kako bi se to sve razvilo na pitanju automatizacije. I isto tako e, koristimo to i sa, e, vezano za mobilnost e, e, u okviru programa povezivanja Europe. E, mi to nazivamo pametnim internetom i uslugama, sve će se to više razviti u sljedećih deset godina. Tu nas podržava i parlament i to je jako dobro. E, što se tiče umjetne inteligencije, ona je jako povezana s 5G. To su dve digitalne tehnologije i 5G e, omogućit će povezivost za umjetnu inteligenciju. Dakle, moramo mreže pripremiti za umjetnu inteligenciju. Napisali smo i strategiju, možete dovesti u pitanje je li ona dobra ili nije, ali usvojili smo je prošle godine i smo razradili koje mogućnosti se otvaraju za Europu na ovom području. I dakle, tu je važan rad na pitanjima etike. Vrlo je važno imati povjerenja u takve usluge kako bi e, te, pružanje takvih usluga bilo uspješno. Što se pak tiče proračuna, e, dajemo mogućnost da zajednički radimo i ostvarujemo partnerstva u programu Digitalne Europe kako bismo razvijali kapacitete umjetne inteligencije u Europi. Evo, Martin je postavio pitanje o e, darivanju podataka. U e, našem e, programu bavimo se sljedećom generacijom interneta koji je u središtu čovjek. I tu postoji prostor za osobne podatke. To bi moglo biti moguće e, rješenje. Nismo još dovršili rad na tome, ali vidimo da postoji prostor za pohranu osobnih podataka E, gdje bi e, korisnik mogao pohraniti podatke i reći kome bi dao pristup tim podacima. S jedne strane e, čovjek bi rekao gdje se podaci mogu koristiti, dao bi te podatke, ali bi nadzirao tko bi ih mogao koristiti, dakle ne bi bili dostupni svima. E, to je jedan od prijedloga kojim podržavamo naše digitalne programe. Hvala vam lijepo i upravo sam e, shvatio da mi gospodin Capone dugo još jedan odgovor, možda ga nije htio dati. A pitanje je bilo vezano uz Huawei i njihovo sudjelovanje u ovom e, projektu u Milanu i je li to izaziva nekih problema. Pa ovaj fokus u Milanu zapravo obuhvaća čitavo, e, čitavu metropolu sa više od 300 lokacija. Polovica njih e, će biti pokrivena od strane Huawei-a. Dakle, jedan od ta dva dijela e, će biti pokriven uređajima Huawei-a. Nismo o tome mnogo razgovarali za vrijeme tog projekta, dakle nije bilo nekih problema u suradnji s huawei to je bilo moje iskustvo. Mogu vam samo reći da ono koliko vidim, njihova razina investicija u istraživanje toliko je na visokoj razini da, a sada govorim osobno kao profesor, sveučilišni profesor, Mm, mislim da je zanimljivo vidjeti da se ulaže toliko u istraživanja i tehnologiju. Dakle, ulaganja Huawei-a ne samo u telekomunikacijskom sektoru, nego općenito ulaganja u Kini na vrlo su visokoj razini i zapravo se ne može reći da se jednako toliko ulaže u znanstvena istraživanja u Europi, barem e, što se tiče privatnih tvrtki, da kako, što se tiče javnih e, sredstava, znamo da se mnogo ulaže i Europska komisija ulaže sredstva. Međutim, trenutno oni koji e, doista imaju mogućnost da budu, imaju dakle kontrolu nad e, naprednom 5G tehnologijom vrlo su malobrojni, tako da tu se moraju uzeti u obzir e, i neki drugi čimbenici kao što su sigurnost e, i slično. Hvala vam lijepo, zahvaljujem našim govornicima na izvrsnim izlaganjima i mislim da su i pitanja i odgovori bili jednako kvalitetni. A s obzirom da smo završili nešto ranije, nego što je bilo predviđeno, zahvaljujući vrlo učinkovitom predsjedavanju. E, ja predlažem da nastavimo s radom u 16.30. Hvala Okay, ladies and gentlemen, <clears throat> Dame i gospodo, još uvijek eh, imamo vremena. Sada ćemo govoriti o direktivi o energiji iz obnovljivih izvora i predstavljanju delegiranog akta Europske komisije. Podsjećam vas da ova direktiva o promicanju korištenja energije iz obnovljivih izvora, da je ona eh, donesena u prosincu prošle godine, što znači da do 1. veljače 2019. komisija ima mogućnost donošenja delegiranih akata kojima se definira korištenje e, luluca, zatim korištenje bio e, e, tekućina, odnosno bio tekućih goriva i sirovina za koje se koje se više koriste. Molim vas samo da vas izvijestim da smo za ovu raspravu izdvojili sat vremena. Vjerojatno nam neće biti potrebno toliko vremena, a sada mi dopustite da dam riječ Europskoj komisiji koja će nam predstaviti ovaj nacrt prijedloga. Molim vas, nemojte duže od 10 minuta, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Lijepi pozdrav svima. Hvala vam na pruženoj prilici da vam predstavim nacrt delegiranog akta o visoko i niskorizičnim gorivima iz Luluca. 8. veljače komisija je objavila nacrt delegiranog akta. Imamo na raspolaganju rok od četiri tjedna e, za očitovanje, to je redovni postupak. Prije nego što vam objasnim naš pristup u ovom delegiranom aktu, možda ne bi bilo loše da kažem još nekoliko riječi o kontekstu u koji treba staviti ovaj delegirani akt. Dakle, to je zapravo dio jedne šire slike, zapravo riječ je o reviziji direktive o energiji koja spada u paket mjera Čista energija za sve. Taj paket mjera je donesen krajem prošle godine. Njome se promiče uporaba obnovljivih izvora energije u svim oblicima, što uključuje bioenergiju i biogoriva. Međutim, isto tako se definira niz važnih eh, kriterija za vrstu biogoriva koja se može koristiti za ispunjenje ciljeva. To je jedan od ključnih instrumenata ove direktive. Ovdje se također definiraju neki jasni zahtjevi vezani uz uh, visokorizična goriva u smislu luluca – Dakle, ukupna granica za države članice kada je riječ o usjevima za hranu i hranu i životinje, ako ulazi u kvotu, treba se temeljiti na njihovom doprinosu od maksimalno 7% do 2020. godine i to je zapravo nastavak pristupa koji smo već imali, odnosno koji već postoji u sadašnjoj direktivi iz 2015. godine dakle direktivi o energiji iz obnovljivih izvora. Direktiva koja je donesena prošle godine definira pristup za visokorizična luluk goriva. Dakle, ta biogoriva treba zamrznuti za razdoblje od 2021. do 2023. godine i to na razini 2019. E, u državama članicama, nakon 2023. godine te vrste biogoriva, dakle one koje su visokorizična iz perspektive luka treba postupno ukinuti e, od 2023. do 2030. godine. Dakle, e, ti bi, ta bi biogoriva trebala izići iz upotrebe i ne bi se više smjela koristiti za kvotu temeljem direktiva o obnovljivim izvorima energije. Osim toga, postoje i biogoriva koja se kategoriziraju kao niskorizična iz perspektive prenamjene zemljišta. To je sve jasno definirano u direktivi. Su zakonodavci su ovdje dobro odradili svoj dio posla, tako da zapravo komisiji i nije preostalo mnogo posla u tom smislu. Što se tiče niskorizičnih biogoriva iz perspektive Luluka, u direktivi jasno stoji da se ta biogoriva smiju proizvoditi samo iz dodatnih sirovina koja proizlaze iz većeg prinosa i korištenja dotad neiskorištenog zemljišta. Dakle, riječ je o vrlo strogim kriterijima. Zadaća komisije putem ovog delegiranog akta bila je razraditi detaljne kriterije za taj pristup, te postoji zahtjev u direktivi da komisija podnese izvješće o statusu proizvodnje, ekspanzije, relevantnih usjeva za hranu i hranu i životinje u svijetu. To izvješće smo sada objavili zajedno sa nacrtom delegiranog akta na web stranici. Dakle, ukratko, mi ovime ne predlažemo nikakvu novu politiku, mi naprosto predlažemo kriterije koji će omogućiti provedbu pristupa koji su suzakonodavci već usuglasili krajem prošle godine. Koji je pristup komisije? Mi smo e, se e, oslanjali na najkvalitetnije raspoložive znanstvene činjenice. Pokušali smo to e, odraditi na vrlo direktan način. Mi smatramo da sljedeća biogoriva treba definirati kao viskorizična. Dakle, oni moraju ispuniti četiri kriterija koji su kumulativni, dakle moraju ispuniti sva četiri zadana kriterija. Kao prvo, moraju doseći minimalnu ekspanziju proizvodnog površine od e, barem 1% e, na 100.000 hektara godišnje, a barem dio te ekspanzije mora biti na zemljištu koje je high carbon stock, dakle gdje postoji visoki prinos ili pak ekspanzija na tresetišta, to se također uzima u obzir u izračunu ove formule. Mi smatramo da ovi kriteriji definiraju što znači značajna ekspanzija u tu vrstu zemljišta. Ti su kriteriji definirani kako bismo bili sigurni da sva biogoriva koja ulaze u kvotu za obnovljive izvore energije omogućuju značajne uštede u smislu emisija stakleničkih plinova jer to je zapravo i smisao te politike, dakle u slučaju da postoje vrlo negativne posljedice na krčenje šuma. U tom slučaju bi se eliminirale uštede na emisijama. Kod usporedbe, dakle, uštede stakle, emisija stakleničkih plinova, to se mora usporediti uvijek sa fosilnim gorivima. Dakle, to je kriterij za usporedbu. Što se tiče podataka o razini ekspanzije za relevantne usjeve za hranu i hranu za životinje. To je ugrađeno u aneks ovog deregiranog akta. I to se temelji na radu zajedničkog istraživačkog centra. Dakle, kod nekih goriva ne može se do 2023. godine povećati doprinos a od 2023. do 2030. treba se postići da ono postupno iziđu iz e, uporabe. Dakle, ne radi se o zabrani na korištenje te vrste biogoriva, radi se samo o tome mogu li se ta biogoriva, mogu li ući u kvotu koja je dogovorena od e, strane suzakonodavaca na razini EU-a. Što se tiče niskorizičnog biogoriva iz perspektive Luluka, tu imamo također nekoliko kriterija. Kao prvo, tu je kriterij održivosti iz direktive. To se podrazumijeva. Nadalje, imamo korištenje e, dodatnih sirovina koje proizlaze iz povećane produktivnosti na već kultiviranoj zemlji ili pak e, uzgoja kultura koje se prethodno nisu koristile e, ili pak e, na zemljištu koje je ostavljeno na ugaru i mora postojati detaljna analiza biogoriva. Dakle, povećanje produktivnosti mora biti iznad očekivanog povećanja. Tu imamo i takozvani CDM, Clean Development Mechanism, iz protokola iz Kyoto i to je također nešto što će se primjenjivati i bit će ograničeno na maksimalno 10 godina. Nadalje imamo još neke kriterije primjerice kod korištenja zemljišta koje je zagađeno ili na bilo koji način e, degradirano, ne može se koristiti za proizvodnju hrane i hrane za životinje. Isto tako imamo i male poljoprivrednike. Dakle, ovo je sve dosta stručno u prijedlogu komisije. Nažalost, tema je stručna. E, mi mislimo da je ovakav pristup e, najodmjereniji. To je potkrepljeno najkvalitetnijim raspoloživim znanstvenim podacima i spoznajama i to je u potpunosti sukladno sa pravnim tekstom direktive o obnovljivim izvorima energije. Da kako, svjesni smo toga da se situacija može promijeniti i da ovaj delegirani akt mora izdržati test vremena, tako da predviđamo praćenje razvoja situacije. Komisija će raditi na tome i najkasnije do 1. srpnja 2021. godine mi ćemo e, to ažurirati sukladno najnovim znanstvenim spoznajama e, i tome ćemo prilagoditi ovaj odabrani pristup prema potrebi. Kao što e, sam rekao, dakle sada su otvorene konzultacije ovom aktu do 8. ožujka. Komisija će također organizirati sastanak stručnjaka 5. ožujka, a trenutno nam je plan da usvojimo ovaj delegirani akt na vrijeme kako bismo to mogli proslijediti parlamentu i vijeću prije početka europskih izbora, odnosno prije početka izborne stanke mi se nalazimo u situaciji kada nemamo dovoljno dodatnog vremena, no mislimo da je to još uvijek moguće. Nakon toga će parlament imati vremenski rok od dva mjeseca. Za to vrijeme će moći uložiti svoj prigovor. U to razdoblje se može produžiti na još dva mjeseca prema potrebi, odnosno na zahtjev parlamenta. Evo, to bi bilo sve što sam htio reći. Vrlo ću rado čuti vaše komentare. Hvala lijepo. Hvala vam. A sada bih zamolio izvjestitelja, gospodina Blanka Lopesa, da, čujemo što on misli. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Danas smo upravo čuli prijedlog komisije za definiranje kriterija koje će definirati goriva koji dakle imaju visoki ili niski rizik biogoriva iz perspektive luluka. E, mnogo smo prilika propustili za vrijeme pregovora o direktivi o obnovljivim izvora energija. Ti su pregovori, prema mojem mišljenju, ipak došli do razumnog sporazuma i ostalo je neriješeno pitanje ovog delegiranog akta. Ja se nadam da ćemo brzo pronaći rješenja kako bismo e, spriječili prenamjenu korištenja zemljišta za korištenje biogoriva prve generacije. To je sektor koji je razvijen od prethodne direktive i koji ima veliki utjecaj na, na mm, krčenje šuma, emisije te konkurenciju na međunarodnoj razini. E, sirovine i utječu na prenamjenu gorišta proizvodnja tih sirovina. I kao što stoji u direktivi, sva biogoriva moraju e, nositi certifikat dakle niskog rizika i to mora biti sve u skladu sa e, svjetskom zdravstvenom e, pardon, svjetskom trgovinskom organizacijom. Otkako smo dobili prijedlog delegiranog akta, mnogi su se javili i prigovaraju da ako želimo definitivno riješiti ovaj problem, moramo zatvoriti sva ona područja koja do, su još nisu rješena riješena i koja bi mogla e, ugroziti sve ovo što je do sada učinjeno. Zbog toga bih komisiji prenio dva komentara. Prvo, mislim da niste dovoljno dobro definirali prag e, od 10%. Dakle, proširenje zemljišta s velikim zalihama ugljika kako bismo te e, sirovine smatrali sirovinama viskog rizika. Mislim da bimo trebali imati granicu od 14%. E, tako barem stoji u izvješću, ali mene zanima zašto vi predlažete 10%, a ne niži prag koji je još sigurniji. Drugo, iako se govori o kriterijima dodatnosti za certifikaciju, različite organizacije su skrenule pozornost na situacije u kojima bi se određena goriva mogla certificirati kao goriva niskog rozika, a to nisu. Na primjer, to se, tu, se, tu se posebice misli na male, e, mala zemljišta e, od 2 do 5 hektara ili koji su zemljišta koja su napuštena. Jeste li e, mjerili učinak takvih izuzetaka? Dame i gospodo, sada imamo priliku da napokon riješimo vrlo ozbiljan problem e, vezan uz bioenergiju, emisije i krčenje šuma. No zato su nam potrebna jasna pravila, e, dovoljno čvrsti kriteriji i e, primjeren nadzor. Kako bi, ako želite da podržimo ovaj delegirani akt, komisija će morati revidirati svoj prijedlog. Bioenergija koja će biti doista održiva je ključna ako želimo ostvariti neutralnost emisija i ako želimo im, im je, ima, ako želimo živjeti u svijetu u kojem će biti e, zdravo živjeti. Hvala vam. Hvala vam sada za gospodin Kelly ima riječ. Hvala. Hvala i predstavniku komisije na e, objašnjenju ovog delegiranog akta. Dakle, kao što ste rekli, sve ste pripremili na temelju e, najboljih raspoloživih znanstvenih podataka i sve je to u skladu sa direktivom. No svejedno postoje pitanja koja moramo postaviti. Svi se slažemo da moramo postići nisko ugljično gospodarstvo što je prije moguće. To uključuje naravno i korištenje i proizvodnju biogoriva. Imam nekoliko pitanja. Prvo, ako mm, parlament uloži prigovor, a vjerojatno hoće, dakle doći ćemo do travnja, još dva mjeseca doći ćemo do lipnja i zapravo će sve to prijeći u e, sljedeći saziv. Je li to točno? Blanko Lopez je spomenuo prag od 10%. posto e, to je proizvoljno odlučeno. Zašto to ne bi bilo 8%? I je li to u skladu s onime što je rekao predsjednik Juncker o Trumpu? Zatim je tu i pitanje nekorištenog i napuštenog zemljišta. Kako možete to ocijeniti i kako možete to zapravo provoditi tu mjeru? Postoje li opravdani razlozi zašto ste tu odredbu proširili i na to neiskorišteno i napušteno zemljište. I na kraju, prepostavljam da je to spada pod VTO pravila, e, bili 10% bilo u skladu sa svjetskom trgovinskom organizacijom? I kako ćete sve to nadzirati? I osigurati da sve ove krasne stvari koje ste predložili, da će se doista i poštivati. Vrlo zanimljivo. Hvala vam. Hvala. Sljedeći bih trebao biti ja. Ja sam izvjestitelj u Sijeni za ECR, ali gospodin Kelly je postavio pitanja koja sam, koji mene zanimaju, tako da sada pozivam gospodina Meca za, u ime zelenih. Gospođu, pardon. Hvala lijepa. Hvala gospodine Vanstin što ste došli u Europski parlament. Hvala na vašem izlaganju. Imam vrlo jasnu poruku. Naime, ovo što ste vi rekli nije na razini izazova s kojima se moramo suočavati u današnje vrijeme. Govorite o po komercijalnoj politici i o politici vlada. A vi pokušavate nekako sve e, omogućiti svima i na taj način želite zajamčiti status quo. I vi ste sami govorili o masivnom korištenju biodizela iz palminog ulja. Evo, to će se dakle koristiti u Europi. Ono što vi kažete e, i činite nije jedno te isto. Znate li koliko je korištenje palminog ulja vrlo štetno i za biološku raznolikost i za klimu i za domorodačko stanovništvo. Što ćete vi omogućiti kako bi Europa mogla i dalje uvoziti ogromno količine neodrživog palminog ulja. Dakle, kako ćete e, s time prestati? Jer nitko ne, ništa ne jamči da su sa stajališta ekologije mala gospodarstva e, puno e, bolja nego li velika gospodarstva. A svi dobro znamo kako multinacionalne tvrtke mogu izvrdati sustav i tako izbjeći obavezama. A isto tako postoji sustav koji nije pertinentan jer znamo da je ta zemlja korisna za očuvanje biološko raznolikosti raznolikosti i održavanje ekosustava. I treće što se tiče e, pouzdanog sustava certifikacije, on prečesto prelazi u greenwashing u velikim razmjerima. Situacija je vrlo jasna. Naime, kako bismo imali dobre trgovinske odnose s Indonezijom i Malezijom, odlučili ste žrtvovati tropske šume i ponore ugljika. Iz tog komercijalizma koji je vrlo pragmatičan. Vi se ne bavite pravim pitanjima, pitanjima soje. To je bio e, gorivo koje emitira više stakleničkih plinova nego li fosilna goriva. U osnove multinacionalne trkve eksploatiraju palmino ulje i soje i tako negiraju i mnoga socijalna prava, a klima priroda, životinje i na kraju i e, čovečanstvo su tu veliki gubitnici. Povjerenik danas nije s nama, molim vas prenesite poruku. Nadam se da će Europska komisija promijeniti pristup te da će Europskom parlamentu podastrijeti delegirani akt koji će biti stvarni napredak, a ne stagnacija. Hvala. Hvala vam. Gospodin e, Marton. Hvala vam lijepo. Evo, upravo je moja kolegica iznijela neke argumente koje sam ja želio spomenuti, ali dobro se podsjetiti na kvalitetne argumente. Kada sam saznao za ovaj delegirani akt komisije, e, zapravo sam imao dvije reakcije. Kao prvo, pomislila sam, oni su poludjeli i što je sa Indonezijom i Malezijom i što su oni stavili na stol kako biste prihvatili ovo. Vi ste spomenuli znanstvene podatke koji su upitni, ali niste govorili o društvenim, socijalno prihvatljivim podacima. Vi ste ovdje u Briselu i znate da svakog četvrtka imamo na tisuće mladih prosvjednika koji nam govore prestanite s tim pokoljem. A komisija daje sljedeći odgovor nekoliko mjeseci prije izbora. Da, e, nastavlja se trgovina s multinacionalnim kompanijama, to je mnogo važnije od zemlje, od planeta. Jesmo li mi svi poludjeli, to se pitam. E, mislim da je to vrlo loša poruka koja je upućena, jer kao što je rekla moja kolegica, ako vjerujete multinacionalnim kompanijama, onda imate e, velik broj malih e, posjeda, od manje od 5 hektara. I da li, da li znate velik broj, e, velike površine koje su pod ugarom u tom dijelu svijeta, na ugaru. I osim toga, tu se postavlja pitanje biološke raznolikosti. Putem ovog vašeg delegiranog akta koji ja odbacujem, a nadam se da će javne konzultacije dati isti rezultat e, i da će reakcija biti snažna jer i sama riječ biogorivo za palmeno ulje doista ne stoji. To je najštetnije biogorivo koje postoji na planetu. I to kaže sama komisija. I opet se ide na iznimke. Dakle, moje pitanje upućeno vama bilo bi sljedeće. Što E, su Indonezija i Malezija pristale dati kako biste vi pristali na ovaj izuzetak? Are Ima li još pitanja? Ne. Onda ću zamoliti gospodina Fanstena da odgovori na, ta pitanja, na ova pitanja. Hvala vam. Hvala vam svima na komentarima. I da, kao što sam rekao, prenijet ću ih povjereniku koji danas nije mogao doći. Pokušat ću vam objasniti eh, neka od ovih pitanja i mislim da su sva pitanja primjerena. Kao prvo, gospodine Blanco Lopez, vi ste mi postavili pitanje o pragovima. Aha, nema ga više. Dobro. No, prag od 10%, zašto je taj prag odabran? Mislim da je to e, dosta konzervativan prag, a za njega smo se odlučili kako bismo osigurali uštedu emisija ugljičnog dioksida e, iz proizvodnje biogoriva. Zatim, s ovim pragom je jasno, a to je odgovor na neka druga pitanja, da će proizvodnja palminog ulja, to jest palmino ulje da će e, pasti u kategoriju niskog, zapravo biogoriva visokog rizika. Tako da ne vidim kako shvaćate dok komisija predlaže da ostane sve po, stvari, po starom. Zapravo smo baš donijeli zaštitne mjere kako bismo osigurali da biogoriva koja se promiču ovom direktivom e, podrazumijevaju znatne uštede i nisu povezana sa korištenjem e, zemljišta s visokim zalihama ugljika, krčenjem šuma i svim ostalim stvarima koje naravno želimo e, spriječiti i izbjeći. Zato korištenje palminog ulja kao biogoriva će se postupno ukidati osim u vrlo malo slučajeva u kojima mora biti certificirano kao e, biogorivo niskog rizika iz perspektive luka i mislim da je to dosta dobro definirano i da će to se moći koristiti isključivo u slučajevima kada se poštuje čitav niz drugih kriterija, dodatnosti ili ako je riječ o malim zemljoposljednicima, zemljoposljednicima kojima bi bilo vrlo teško ispunjavati sve kriterije i koji imaju dosta potencijala da unaprijede svoje prakse. Eto, zato 10%. Da, uvijek možete reći mi smo mislili da je 10% odgovarajući broj, ali to je strože od 14% koji se predlože, predlaže u direktivi i svakako isključuje korištenje palminog ulja koje ima e, koje dolazi iz zemljišta s velikim zalihima ugljika. Tako da vidite da bi to e, ušlo, ovom odredbom bi to ušlo u taj kriterij. Definiciju malih zemljoposjednika, brojku smo stavili u e, kvadratne zagrade i mi smo zapravo sami pregovarali o tome i željeli smo čuti što vi mislite. Tako da smo stavili između 2 i 5 ali spremni smo e, čuti vaše argumente. Što vi mislite kako bi trebalo definirati male zemljoposljednike? E, pitanje gospodina Kelija. O soji. E, soja je drugačija od palminog ulja. Ako pogledate brojke, vrlo je jasno da ne svjedočimo e, ekspanziji soje na zemljišta s visokim zalihama ugljika. Biogoriva od soje mogu zapravo donijeti znatne uštede emisija e, stakleničkih plinova. No naravno još uvijek postoji mogućnost da se to promijeni, tako da ćemo e, sve to revidirati i ukoliko bude bilo potrebno, promijenit ćemo ili pristup ili istaknuti e, te podatke u prilogu delegiranom aktu. Prema našem mišljenju ovo je potpuno u skladu sa pravilima VTO-a jer se definiraju objektivni kriteriji, ne ističe se ni jedna posebna vrsta biogoriva ili dodatnih sirovina koje se koriste za biogoriva. Naravno, jasno je da će ti kriteriji obuhvatiti neka biogoriva, no neće definirati ni jednu vrstu biogoriva kao biogoriva niski rizik. Dakle, morat će se zadovoljiti čitav niz kriterija. Zatim spomenuli ste nadzor. To je također važno pitanje danas smo u poziciji sve to mnogo bolje e, nadzirati nego što je to bio slučaj u prošlosti. Imamo i satelitske snimke i tako dalje, ali smatramo da e, u kombinaciji s ostalim e, kriterijima održivosti bit će jednostavnije provoditi i nadzirati sve ovo. Mislim da sam odgovorio na pitanja koje je postavila gospođa Mec. Mi smatramo da je certifikacija moguća i to pouzdana certifikacija. Sadašnja direktiva, ne samo kad govorimo o ilku, već kad govorimo općenito o održivosti, da se sve temelji na certificiranju, na programima koji će biti odobreni, te na tome da proizvođači moraju dokazati poštovanje tih kriterija. Tako da vjerujem da će se isto dogoditi i sa ovim kriterijima za iluk. E, na pitanje o soji sam dogovorio, odgovorio. Mislim da tu ne vidimo nikakvih, nikakve probleme. Žao mi je što čujem da ste već odlučili da što odbaciti taj e, delegirani akt i što će biti ukoliko do toga dođe. Komisija će u tom slučaju morati dati novi prijedlog, ali to će onda ući u, e, u posao sljedećeg saziva jer mislim da je nemoguće da dovršimo ranije. Nadam se da sam odgovorio na većinu pitanja. Sada smo u fazi e, javnog savjetovanja. Imat ćemo sastanak petog ožujka. Pozvat ćemo stručnjake, predstavnike zemalja članica, a i stručnjake iz parlamenta. Voljeli smo da to bude transparentan i otvoren proces. Ne pokušavamo ništa sakriti već to možemo odraditi što bolje možemo. To, ovo nije jednostavna tema, to znamo već od ranije. E, stvarno je komplicirana i kao što sam rekao na samom početku, e, sa jasnim odlukama koje su već donesene u direktivi, politika je pripremljena, e, kaže se da vrag leži u detaljima, naravno, ali su zakonodavci su već odlučili da moraju postojati te dvije kategorije, dakle biogoriva niskog i visokog rizoka, rizika i da bi trebala postojati mogućnost za proizvođače koji mogu dokazati e, da ne doprinose krčenju šuma niti se ne šire na zemljišta s velikim zalihama ugljika. Dakle, s obzirom na sve to, mislim da ovo što smo pripremili je u skladu sa svime što su, su zakonodavci donijeli i nadamo se da će parlament na kraju moći to e, podržati. No, naravno, u komisiji smo otvoreni za bilateralne razgovore. A ako želite razgovarati o detaljima ili o tehničkim pitanjima, Hvala vam. Hvala vam gospodine Van Steen. Hvala vam na pitanjima. I dalje imamo dosta vremena, stoga prelazim na sljedeću točku dnevnog e, reda. Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku. Govorit ćemo o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi obzora Europa okvirnog programa za istraživanje i inovacije kojim se utvrđuju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata. Podsjećam vas da je drugi trijalog održan 29. siječnja ove godine i dao bih sada riječ gospodinu e, Nici na dvije minute. Dobar dan svima i nema nikakvih bitnih pomanka od kako sam zadnji put bio među vama. Danas mijenjam zamjenjujemo vijeće i još uvijek čekamo da saznamo kakvo će biti stajalište vijeća, jer za sada stajalište vijeća nije bilo jako fleksibilno. U četvrtak će se održati trijalog, što znači da će se o svim bitnim pitanjima pregovarati u četvrtak, o čemu ćemo vas obavijestiti. E, za sada moram reći da što se tiče bitnih pitanja nije bilo nikakvog napretka Dakle, uključujući i mala i srednja poduzeća, brzi postupak, anekse, proširenja i tako dalje. Ovo je, dakle, jako, jako sažeto što vam mogu reći kao izvještaj iz prva dva trijaloga. Hvala lijepa, čini se da je ova tematika zaista teška. Sljedeći je trijalog će sadržati preko sutra u četvrtak 21. veljače 2019. Gospođo Toja, nisam se eh, vas vidio da ste se htjeli javiti. Hvala lijepo. Eh, ja sam eh, htio se sada osvrnuti na ono što je sad rekla komisija, što je više puta rekao naš kolega Nika koji sudjeluje u trijalogu. A to je koliko je ovaj dosije zahtjevan. To je vrlo teško pitanje, vrlo složeno pitanje i mi itekako podržavamo sve što radi naš e, kolega izvjestitelj. Htjela bih međutim reći par e, riječi i vidjeti e, što se za nas može reći. Vi znate koliko je za nas važno da predviđena inicijativa za mala i srednja poduzeća ta inicijativa koja je zaista mogla biti kontaktna točka za mala i srednja poduzeća i e, koja je trebala postizati inovacije. I vidjelo se da je parlament za to izdvojio 2,5 milijarde eura. Zanima nas dakle e, što je s tim? E, znam da će to možda biti prebačeno na Europsko vijeće za inovacije. Jer ako sve to ode tamo, onda će malo izmijeniti izvornu premisu da je inovacija e, nešto što predstavlja dodatak, a e, ne nešto što narušava i da to treba zadržati u obzoru. Ako se dakle to prebazuje na Europsko e, vijeće za inovacije, što je sa onih 2 milijarde od eura i mi smo tražili, ja predlažem da to bude različite kvote i barem 75% bi se trebalo izdvojiti za mala i srednje poduzeća. Dakle, ako se nešto napravi i prebaci se s drugog na treći stup, trebamo točno odrediti postotak jer mi kao parlament i kao Europska unija moramo pokazati ne e, napuštamo potporu inovacijama za mala i srednja poduzeća. To je vrlo važno za budućnost. Ja mislim da je to zaista puno e, jako, jako značajno. U protivnom puna su nam usta malih i srednjih poduzeća, ali ništa za njih ne radimo. Nije to lako, ne ide sve glatko niti u parlamentu, niti u vijeću. Parlament je glasao i drago mi je da je i kolega Eller tu, jer dakle, odluka koju je donio parlament ako e, se o tome govori na drugom mjestu, ako se to prebacuje jedan drugi stup, e, ipak da sadržaj toga ostane isti i neizmjenjen. Nadam se da nisam predugo govorila, a, govorila sam o mimo kluba. Niste predugo govorili, e, gospodine Nika, da li vi želite dati odgovor? Mogu samo potvrditi da je ova tema na dnevnom redu. Dakle, imamo taj one stop 2,5 milijarde eura su tu i one su uklopljene u naš prijedlog. O tome treba raspravljati vijeće. A 70% horizontalne dodjele malim i srednjim poduzećima također je u našem tekstu. Tu postoje dvije opcije. Naime, ili će vijeće zaista pokazati fleksibilnost i ponovo pregovarati s parlamentom i e, Pregovori će se zaključiti u sljedećih e, nekoliko mjeseci, zapravo u ožujku 2019. Ako ne, e, to će se završiti također u ožujku, ali 2020. sa sljedećim parlamentarnim sazivom. Ne možemo, nažalost, puno napraviti jer mi imamo odgovarajući mandat, morali bismo imati i jednoglasno dogovor svih klubova zastupnika, što postoji s naše strane. Međutim, stajalište vijeća apsolutno nije fleksibilno i pregovarači ime vijeća nemaju mandat da pregovaraju ni o čemu, niti u jednom postotku te teme. Prema tome, <clears throat> ne možemo se pomaknuti na tu temu. Dakle, s naše strane ili će se dogovor postići ove godine u ožujku ili u sljedećem parlamentarnom sazivu morat će do ožujka 2020. godine završiti pregovore o ovoj temi. Da, čini se da je to zaista složeno. Gospodin Eller ima riječ. Pa to je vrlo složeno pitanje. S jedne strane, e, klubovi zastupnika su rekli što je za njih najvažnije da se nađe u tom programu. E, ne smijemo se previše brinuti. E, znamo da zeleni, ako ne bude se pozivalo na Pariški sporazum, da će oni biti protiv, socijalisti žele mala i srednja poduzeća, e, mi želimo neka poboljšanja po pitanju ubrzavanja svega i još neka pitanja. Dakle, jasno je da u toj situaciji parlament ne odustaje ni od kakvih bitnih stajališta je li bolje pregovarati o tome u sljedećem parlamentarnom sazivu s obzirom na VFO? E, sumnjam. Jer mi ne kažemo da ako se slažete i ako e, se e, uzmu u obzir bitni aspekti za klubove zastupnika, moglo bi se i vijeće bi se djelomično složilo, onda bi se mogao uzeti u obzir je taj proračun. U prošlosti se donosio proračun i onda vidjelo koliko se može uzeti u obzir stajalište parlamenta. Ali ako budemo u ovoj situaciji, onda ćemo biti u boljoj mogućnosti pregovore. Države članice će se dogovoriti oko nečega. Samo ćemo srezati proračun i jednostavno ćemo onda morati imati e, pristati na ono što imamo. Dakle, bilo bi dobro zapravo da postignemo dogovor s vijećem, a onda da početkom sljedeće godine budemo znali koliko će biti velik proračun. Ne mislim da će se isto više događati u drugom dijelu ove godine. Dakle, probajmo naći neki dogovor, to bi trebalo napraviti, a s praktične strane da vijeće traži pravnu utemeljenost, tražimo složeno rješenje i pokušavamo imati neku vrstu trijaloga koji se temelji na boljem donošenju zakona, ali trijalog postoji. I na kraju ćemo morati odlučiti jesu li e, ti kompromisni e, dovoljno dobri da zbog njih odustanemo od dijela naših e, zahtjeva. Ne znam da li nešto gubimo, ali mogli bismo mnogo toga i dobiti. I za kraj moram reći da smo zaista zapeli. Imamo sedam bitnih programa. Zdravlje pa sve do kvantuma za većinu njih e, se odlučilo već izvojiti određena sredstva i konzorci se priprema. Međutim, sa e, sve to će trebati vremena jer je složeno, imamo velike ambicije. Međutim, ne možemo im dati nikakve indikacije oko toga kakav konsorci da načine. Sada je to dio obzora Europa. i moglo bi se reći da ćemo moći financirati e, izgradnju konzorcija, to će biti dugi obzor 2020. ali uglavnom neće se ipak raditi o obzoru 2020. godine, već će se odraziti na one bitne inicijative za sljedeće razdoblje i zapravo mi već blokiramo te bitne e, projekte, primjerice onaj o kvantumu, koji su sada e, u obzoru 2020. godine jer oni ako se sad e, usvoje onda nakon 2021. godine neće nigdje biti ali ako ih ne e, uvrstimo sada onda ne možemo ništa financirati ne mogu financirati pripremne radnje politički zapravo ukazujemo na to što želimo napraviti već sada radi Brexitra ne e, donosimo sada ta sredstva, ne odobravamo ih i e, to znači da su se već blokirali određeni bitni programi. Htio bih izvjeći bilo kakvo većinsko glasanje. Trebali bismo jednoglasno to izglasati. Moramo pokušati napraviti sve što možemo. Ako ne uspijemo, ne uspijemo ali mislim da ako uspijemo da bismo puno toga mogli napraviti za dionike i pokazati isto tako da Europska unija može djelovati. Tu bismo bili u jačoj situaciji kada ćemo sljedećim godinama pregovarati o proračunu. I tada će vijeće morati reći odak, čega da se riješe ako žele skresati proračun. Što je puno teže za vijeće nego li ako kažu e, vaše, mi ćemo skresati proračun sada, prethodno i onda se vaše ambicije moraju u to mhm. uklopiti. Pa točno je da je to jako e, kompleksna situacija. Prelazim sljedeću točku dnevnog reda koja je toliko složena da moramo da smo morali odgoditi. Pa onda prelazimo na 15. točku dnevnog reda uspostavljanje programa Digitalna Europa za razdoblje 2021. do 2027. godine. Prvi trijalog i zaključni trijalog održao se 13. veljače. Dao bih sada riječ gospođi Mlinar na dvije minute da nas o tome obavijesti. Hvala lijepo. Ovo je nešto lakša tema i vrlo je pozitivna. Dakle, ovo je posljednji trijalog, budući da je uspješno završen, to je bio jedan i posljednji trijalog. Vijeće se pokazalo vrlo kooperativnim, što nam je omogućilo da dođemo do dogovora o otvorenim političkim pitanjima nakon šest krugova tehničkih sastanaka. Krajnji ishod je jedan uravnotežen tekst kojim se pojašnjava dakle opseg programa i njegovi ciljevi. Među političkim pitanjima koji su bili predmet pregovora naglasit ću sljedeće. Kao prvo, provedba ciljeva je pojašnjena kako bi se ova uredba bolje uklopila postojeći okvir. To je bilo važno za Europski parlament jer e, u protivnom nema smisla ako ne postoji odgovarajuća sinergija. Dakle, usprkos tome komisija i dalje ima manevarski prostor kako bi ovaj program provodila uglavnom kroz izravnu provedbu. Zatim parlament je osigurao snažno uzimanje u obzir etičke dimenzije pod provedbom konkretnog cilja 2, dakle umjetne inteligencije, otvaranjem buduć, prema budućem okviru e, naime te e, etičke smjernice za e, koje se očekuju se od visok, grupe na visokoj razini za umjetnu inteligenciju koju je osnovala Europska komisija. To će omogućiti provjere i može također značiti sankcije slučaju neusklađenosti sa kod provedbe. Zatim imamo Europske centre za inovativnost. Cilj je da imamo e, otvorene, transparentne i konkurentne postupke. I na kraju ovime se također uzimaju u obzir, e, naime, horizontalna pitanja iz MFF-a nisu u mandatu vijeća. Što se nas tiče, mi smo spremni ugraditi sporazum koji je postignut u prvom čitanju prošlog tjedna. Držamo se našeg stajališta koji smo donijeli e, u prosincu prošle godine i da kako očekujemo pismenu potvrdu vijeća. U ovom trenutku bih željela iskazati svoju zahvalnost komisiji koja nam je doista pružala potporu tijekom čitavog ovog razdoblja. Također zahvaljujem rumunjskom predsjedništvu na velikim naporima koje su uložili do sa posljednjeg trenutka pregovora. Zahvaljujem e, također i predsjedniku odbora ITRE koji je predsjedavao trijalogom i na kraju želim zahvaliti tajništvu i mojim djelatnicima na izvrsno odrađenom zadatku. Hvala. Hvala i vama. Hvala, dakle, ovaj pljesak je upućen vama, gospodinu Buzeku i vašim suradnicima. Nadam se da ćete izvijestiti gospodina Buzeka o ovim krasnim komplimentima koji su svakako zasluženi. I sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda, a to je uspostava instrumenta za povezivanje Europe. Trijalog e, je održan 22. siječnja. Sljedeći sastanak je zakazan za večeras. Mislim da je to večeras. A sada ću zamoliti gospođu Virkunen da nam podnese izvješće o prvom trijalogu, budući da nam ne može ništa reći o onome koji će se tek održati večeras. Hvala. Ja sam već e, nakon posljednjeg trijaloga izvijestila e, članove o onome što se zbiva. Imali smo već sastanak odbora ITRE, bavili smo se uglavnom pitanjima prometa. Danas ćemo nastaviti na, e, raditi na toj problematici. Nismo toliko razgovarali o digitalnim pitanjima, ali smo imali tehničke sastanke i tu je ostvaren značajan napredak. Planiramo još jedan trijalog nakon ovog večerašnjeg i mislim da je moguće da se postigne dogovor u ožujku kako bismo mogli zajedno sa odborom Tram e, glasovati o tome na sastanku odbora, a nakon toga na plenarnoj sjednici u travnju. No nismo još zašli u digitalna pitanja. Možda ćemo večeras nešto više reći o tome i o energetici. Hvala. Ako se večeras ne postigne dogovor, e, predviđen je još jedan sastanak u ožujku. Nadajmo se da do njega neće morati doći. Imate li bilo što pod točkom razno? Čini se da to nije slučaj. Onda vas samo želim izvijestiti da će se sljedeći sastanak koji je bio predviđen za 4. ožujka otkazati tako da ćemo sljedeći sastanak imati u ponedjeljak 18. ožujka od 15 do 18.30 sati. I ovime zaključujem sastanak. Zahvaljujem svima na suradnji.